Ismailai. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. U redu možemo sada započeti sa obrazloženjem glasovanja, to je sljedeća točka na dnevnom redu. Dakle, imamo obrazloženje glasovanja za preporuku gospodina Prede. Gospođa Makove ima riječ. Hvala. Europska unija financira